Dobro jutro. Možemo započeti sa današnjim sastankom. Imamo prevod na sljedeće jezik, engleski, francuski, njemački, španjolski, italijanski, poljski, bugarski i hrvatski. Ovaj sastanak se prenosi putem interneta i ako nemam nikakvih prigovora, smatram da je ovim usvojen dnevni red. priopćit ću rezultate glasovanja koje se održalo 28. rujna i koje je proslijeđeno odboru 29. rujna. Dakle, jedinstveno glasovanje je pravna osnova oblašivanja Francuske za pregovor o sporazumu koji dopunjuje postojeći sporazum sa Ujedinjenom kraljevinom koji se tiče izgradnje i upravljanja od strane privatnih koncesionara fiksne veze. Dakle, rezultati su 24 za, 0, e, e, negativnih glasova i jedan suzdržani. za zatim e, DSA, e, akt o digitalnim e, uslugama. Usvojeni amandmani su kompromisni amandmani od 1 do 6 i amandman 258. Glasovanje amandmana okvir etičkih aspekata umjetne inteligencije, robotike i povezanih tehnologija. Kompromisni amandmani 1 do 44 su usvojeni, zatim režima građanske odgovornosti za umjetnu inteligenciju. Usvojeni amandmani su kompromisni amandmani od 1 do 9, zatim prava intelektualnog vlasništva za razvoj tehnologije umjetne inteligencije. Usvojeni su kompromisni amandmani od 1 do 23, amandman 59, Tran 7 i 3, Kult 18, Tran 8, 13, 20, zatim amandmani 8, 9, 17, 39 i 50. Zatim, glasovanje o amandmanima, pravila i opća načela koja se tiču mehanizama nadzora zemalja članica za provedbene ovlasti komisije. Usvojeni amandmani su kompromisni amandmani od 1 do 10, amandman 39, 55, 56, 66, 67, zatim AFKO 2 i 4 Agri 4 i e, također e, amandman AFKO 18 i MV3. Imamo kvorum za današnje glasovanje. Kao što znate, danas glasujemo o pet dočaka i otvorit ćemo glasovanje od 12 sati 05 minuta do 1 sat i 5 minuta. Dakle, otvaram glasovanje. Evo, samo skrećem vašu pozornost e, na to da jedino zastupnici čije su imena priopćili klubovi mogu sudjelovati u glasovanju i da će se jedino njihovi glasovi računati. Dakle, zastupnici mogu glasovati i ovdje u prostoriji i također e, na elektronički način e, tako što će isprintati, ispuniti i skenirati glasački list. Glasova su vrijedni, jedino i valjani ako E, sudjelujete osobno na sastanku odbora ili putem internetske veze. Prije nego što pređemo na sljedeću točku dnevnog reda navješću e, sve točke o kojima ću glasovati i također ću dati riječ izvjestiteljima ako to žele. Broj 3, DSA, gospodin Völken, ne. Zatim etički aspekti umjetne inteligencije, robotike i s njima povezanih tehnologija, gospodin, gospodin Gracia de Blanco, izvjestiteljima riječ. Govorit ću španjolski. Želim zahvaliti svim e, članovima klubova zastupnika i izvjestiteljima u Sjeni koji su omogućili našu suradnju. Ja sam e, imao ulogu koordinatora jednog teškog zadatka, ali sve se dobro završilo. Ponosimo se što smo e, u tome uspjeli. Parlament je već e, iznio svoje stajalište o tome i također ga je i priopćio komisiji. Kao što sam rekao, zadatak je bio vrlo složen. Ovo je jedan sigurnosni okvir za europske građane i okvir zaštite temeljnih prava. Želim zahvaliti naročito tehničkom osoblju Mm, gospodinu Pintu i njegovim suradnicima, zatim e, drugim članovima odbora. I želim zahvaliti i našim pravnicima lingvistima na njihovom izvrsnom doprinosu koji je omogućio postizanje sporazuma. Dakle, hvala svima. Neću sada pojmenice spominjati sve, kako ne bih nekoga zaboravio, ali zahvalan sam svima. Nadam se da ćemo danas imati dobro glasovanje i da ćemo ovako nastaviti surađivati. Hvala. Točka broj 5. Sustav građansko-pravne odgovornosti za umjetnu inteligenciju. Gospodine Fos, želite li vi uzeti riječ? Ne. Točka šesta. Prava intelektualnog vlasništva za razvoj tehnologije umjetne inteligencije. A gospodine Fos, htjeli ste se javiti za riječ. Izvolite. Molim vas, pritisnite gumb Speak. Znam da me je teško vidjeti, ali hvala lijepa. Želim zahvaliti svima izvjestiteljima u Sijeni i pravnoj službi i pravnicima lingvistima. Naporno smo radili, a bili smo i učinkoviti, a to je bilo jedino moguće zahvaljujući suradnji svih izvjestitelja u Sjeni i njihove otvorenosti za kompromis. Hvala svima. Što se sadržaja tiče, mislim da smo postigli dobar rezultat, e, u ravnotežen tekst. I kao korisnici umjetne inteligencije nećete se morati bojati posebno složenih e, sustava. Imamo dakle dobar okvir odgovornosti i dakle još jednom hvala svima na ovom postignutom rezultatu. Hvala gospodine Fos. Prava intelektualnog vlasništva za razvoj tehnologije umjetne inteligencije. Gospodine Šerone, izvolite. Hvala lijepa. Također želim e, zahvaliti svim e, kolegama i izvjestiteljima u Sjeni na radu. Potičam vas da su ta tri izvješća, zapravo izvješća koja nekako idu zajedno. Cilj im je da se sačini okvir za e, problematiku sutrašnjice u umjetnoj inteligenciji u društvu koja i tekako se e, počinje e, bojati e, mnogih stvari vezanih za za umjetnu inteligenciju jer ima toliko toga koje, što ne razumiju. Dakle, na nama je da nađemo europske okvire i kada se oni jednom nađu moraju udovoljavati našem kapacitetu da ih izvezemo izvan Europe. Mislim dakle da e, su ta tri izvješća srodna i da će oni ukazati na koji način želimo izraditi europski model na tu temu. Hvala. Sedma točka pravila je opće načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti komisije. Gospodine Sajer, budući da imamo vezu, želite li se javiti za riječ? I understand not. Then item 8. Čini se da ne. Točka osma i posljednja točka na glasovanju je nova strategija za europske MSP-ove. Gospodine Le Breton, izvolite. Oui, très brièvement, je veux remercier tous les groupes. Evo, samo kratko hvala svim klubovima koji su sudjelovali u izradi ovog mišljenja. Nije bilo lako jer smo morali zbog toga što je trebalo hitno djelovati izraditi pismo. Hvala svima na izvrsnoj suradnji. Hvala lijepa. Samo podsjećam da je glasovanje otvoreno i da će biti otvoreno do 13 sati i 5 minuta. Gospodine Sajer, čini mi se da ste podigli ruku. Hvala. Želim jednostavno naglasiti da nam je ipak žao radi postupka koji je izabran ovom pismu o malim i srednjim poduzećima. Potrebno je vrijeme za raspravu. Naime, zbog ove sanitarne situacije e, puno e, toga nas sprečava da radimo i ne bismo smjeli da nam se nagomila posao i htjeli bismo jednostavno imati više posla da dubinski proučimo teme koje su zaista bitne. Iz tog razloga naš će se klub suzdržati e, i nadamo se drugim rješenjima u budućnosti. Hvala gospođo Tussan. E, s obzirom da imamo tehnička ograničenja i vremensko ograničenja, a također i <laughs> manjak prostora, nije jednostavno osloboditi takav prostor, no primam e, na znanje, ovaj format nije politička nego tehnička odluka koja je uvjetovana i raspoloživim vremenom, a to su odobrili i koordinatori deveta točka dnevnog reda je izazovi organizatora sportskih događanja u digitalnom okruženju. Riječima je izvjestitelj gospodin Žambacki, imate četiri minute. Hvala, nastavit ću na bugarskom. Hvala. Gospodine predsjedniče, poštovani kolege, ovo je vrlo opširna i složena tema i rado ću čuti vaša mišljenja o tome. Oni koji su surađivali sa mnom prije sjećaju se predmeta o jedinstvenom digitalnom tržištu. Nitko me ne čuje. Prijevod imamo, zvuk je dobar. Evo, testiram. Dakle, ovo je, kao što sam rekao, opširna tema i izuzetno važna. Rado ću čuti vaše mišljenje o tome. Oni koji se sjećaju prošlog saziva, sjetit će se i predmeta jedinstvenog digitalnog tržišta, kada smo uvrsili amandman e, u cilju očuvanja prava organizatora sportskih događanja, no nažalost amandman nije usvojen. Sada radimo na istom tragu i nadam se da ćemo biti uspješniji. Osim toga, zbog pandemije organizatori sportskih događanja su pretrpjeli velike gubitke u prihodima i prodaji, a također nisu imali zaštitu od piratstva, što je otežalo stvari. Također postoje pitanja u vezi sa pravnom definicijom samog pojma organizatora sportskih događanja ne postoji jedinstvena definicija. Bugarska, moja zemlja, ima poseban zakon o tome, ali to nije slučaj u svim zemljama Europske unije. Sportska događanja su zajednički pothvat e, različitih partnera koji imaju različitu odgovornost i do sada je bilo tako da se sportska događanja nisu mogla zaštititi vlasničkim pravima budući da ona nisu originalna, tako stoji u zakonu i stoga je situacija nepredvidiva u nekim zemljama poput Bugarske, Francuske, Grčke, Mađarske, Italije, Rumunjske. Pružanje zaštite organizatorima sportskih događanja je omogućeno domaćim zakonima, ali kao što sam rekao, to je više izuzetak nego pravilo. No, postoje drugi oblici zaštite prava organizatora diljem Unije prema lokaciji na kojoj se održava određeno događanje i onda lokacija, odnosno dvorana, zadržava isključiva prava i spriječava pristup neovlaštenim osobama samoj lokaciji održavanja događaja. Iako to nije bio dio sudske prakse svih sudova u Uniji, to je dostupno kao rješenje u čitavoj Uniji, no to se ne tiče audiovizualne snimke događaja. Stoga je takva snimka izložena mogućem piratstvu. Također, emitiranje ovih e, događaja pokriva ogroman teritorij i to uvjetuje i prekogranične razlike u prekograničnoj zaštiti. Dakle, domaći zakoni, ugovori s medijima i tako dalje omogućuju organizatorima sportskih događanja osiguranje njihovog intelektualnog vlasništva i e, daljnu kontrolu nad njihovim proizvodom, ali njima treba daljna zaštita. U današnjem svijetu svjedočili smo u više od jednog primjera ilegalnom emitiranju sportskih događaja, tako da organizatorima treba osigurati određenu zaštitu kako bi oni mogli skinuti s interneta sadržaje koji je bio predmetom piratstva ili spriječiti emitiranje piratskih kopija. To je osjetljivo pitanje jer trebamo uspostaviti ravnotežu između temeljnih prava kada je riječ o društvenim medijima, društvenim mrežama i zaštite. Treba li sama platforma odgovarati građanski pravno ili kazneno pravno? Pa recimo nizozemska ima tu izuzeće u smislu da medijska kuća koja objavljuje rezultate sportskog događanja, a da nije imala pristup tom događaju, i dalje nije odgovorna. Tu je kolega Frankovski koji može nešto reći o tem. E, on je izvjestitelj za odbor za kulturu I na kraju 2. prosinca u podne je rok za podnošenje amandmana. Hvala gospodine Žambaski i gospodin eh, Frankovski je na popisu govornika, da ćemo mu kasnije riječ, ali prvo dajem riječ eh, gospodinu Dvijeu. Izvolite, imate dvije minute. Merci beaucoup, monsieur le président, et félicitations au rapporteur pour... Euh, Hvala lijepa i čestitam izvjestitelju na ovom razmišljanju o tako važnoj temi jer sport ima izuzetno važnu ulogu u našem e, životu. E, jer sport ujedinjuje ljude različitih kultura, e, političkih mišljenja i znamo u kojoj mjeri sport može igrati pozitivnu ulogu u društvu primjerice po pitanjima nediskriminiranja, mogućnost osobne emancipacije i naravno E, mogućnost emancipacije mladih. Osim toga, sport ima vrlo važan utjecaj na ekonomiju. Prema jednom istraživanju, sport predstavlja 2% e, bruto domaćeg proizvoda Europskoj uniji, što znači vrlo značajno na prihod. Što se tiče e, vlasništva i e, prava za prikazivanja, e, to treba definirati. Zaista je hitno da se blokira svaki pristup ilegalnom gledanju sportskih prijenosa i to u prvih 30 minuta utakmice. Treba dakle zaštititi nositelje prava a u vrlo teškom i osjetljivom e, kontekstu COVID-19 to je tim bitnije. Svi znate da se karte, ulaznice više ne prodaju u ovim e, izuzetnim e, vremenima koje traju. A zato je važnost prijenosa tim veća što ljudi ne mogu izravno ići na sportska događanja. Potrebno je stoga imati digitalni okvir koji će biti stabilan, siguran i koji će poštovati prava. Mislim da se moramo naći, bez obzira na naša politička viđenja, na ovoj temi koja je toliko važna za mlade. Moramo sačuvati popularno ni karakter sporta koji svi cijenimo, a isto tako poštovati sve nositelje prava. Ne želimo da e, sport kao e, e, kao sektor istrune zbog novca, moramo paziti kako će se očuvati prava svih e, njihovih nositelja. Jer ako želimo da e, mladi postanu jednog dana neimari, onda klubovi moraju imati novaca da e, kupe jednog neimara koji će onda igrati tako da mladi budu, da sanjaju o budućnosti u sportu. Hvala gospodine Didier iako ste naveli taj primjer Njimara. Hvala. Gospodin Garcia Blanco. Hvala. Neću sada navoditi neke primjere i padati u tu klopku jer bih i ja mogao pogriješiti. Da, nogomet je vrlo kontroverzna tema, možda čak i više od politike. U ime kolegice Markos pročitat ću jedan kratak tekst o sadržaju izvješća. Zahvaljujem izvjestitelju na obavljenom poslu i nadamo se da će ovo izvješće pomoći sektoru. Sve polazi od komunikacije komisije i mm, Europskog parlamenta od travnja 2018. godine sa usvajanjem direktive o pravima na digitalnom tržištu. Govorilo se o sportskim događanjima koji su predmetom piratstva i također e, ilegalnom emitiranju i Europski parlament e, je usvojio taj tekst, no vijeće i komisija nisu to uvrstili u konačan tekst direktive jer je preostalo bilo malo vremena do kraja saziva. Nakon ovog presedana i radnog dokumenta izvjestitelja moram reći da elementi koje treba uvrstiti u tekst sljedeći, dakle ne otvarati ponovno točke koje je otvorila direktiva o jedinstvenom digitalnom tržištu i zatim treba utvrditi jedan sustav za trenutačno prekidanje ilegalnog emitiranja sadržaja. Nadamo se da će suradnja biti korisna kako bismo došli do valjanog teksta koje će riješiti sva ova otvorena pitanja. E, sada ću ja uzeti riječ kao izvjestitelju u Sijeni za e, klub Renew. Želim zahvaliti izvjestitelju na dobro obavljenom poslu. Mi smo spremni, naravno, na suradnju. E, navest ću neke brojke kako bih ocrtao koji su bili financijski gubici. 2018. godine 3,7 milijuna europskih građana se služilo uređajima za ilegalno emitiranje ovih sadržaja. Dakle, 941,7 milijun eura su iznosili ilegalni dobici tijekom jedne godine. Dakle, treba staviti ovu pojavu pod nadzor, jer on, pričinja štetu i potrošačima, ali također tu postoji pitanje informatičke sigurnosti, a postoji mogućnost prijevara, osim toga i kvaliteta samog emitiranja samih emisija je loša. Sadašnji pravni mehanizmi i rješenja imaju različite problematike. Teško je kao prvo prepoznati ove ilegalne emisije i također posrednike koji nemaju sjedište u Europskoj uniji. Osim toga, teško je blokirati takvo emitiranje jer vrlo često je za to potreban sudski nalog, ali nema za to dovoljno vremena. Trebamo imati sustave otkrivanja koji već u nekim slučajevima postoje. se se to mora usvojiti, međutim. Ja sam govorio o slučaju Španjolske koja ima jedan sustav u koji je mnogo uložila i e, taj sustav omogućuje da se odmah prepozna unutar 5 do 8 minuta je li došlo do ilegalne retransmisije i vrlo često e, ta mjesta za retransmisiju su izvan Europske unije. Treba također vidjeti postoje li mehanizmi koji će omogućiti odmah povlačenje tih sadržaja. Gospodin Didier govori o 30 minuta, zatim imamo članak 12. direktive o digitalnim uslugama e, koji e, možda omogućuje da se e, povuče sa interneta ovaj ilegalni sadržaj. To možemo uvrstiti i u ovo izvješće, a također postoje e, i mjere koje bi e, mogle zabraniti i povući iz optjecaja piratirane softvere. želim zahvaliti i ostalim izvjestiteljima u Sjeni i sada očekujem sa zanimanjem posljednju inačicu teksta.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 baviti se sa izvješćem o tako važnoj temi. Kao što je rekla Europska komisija u Bijeloj knjizi, prihodi od e, medijskog prevođenja su jako važni za financiranje sporta i to na svim razinama. Bez tog prihoda ne bi došlo do nikakve redistribucije prihoda za masovna sportska ulaganja u mlade talente i u sigurnost na našim stadionima. Tehnološke promjene su donekle mogu koristi sada potrošačima koji mogu gledati e, svoja najmiljenija sportska događanja na našim uređajima, na našim mjestima. To stvara nove poslovne prilike za organizatore, ali nažalost to također znači i da je došlo do povećanja ilegalnih prenošenja sportskih događanja, a to piratstvo doista ugrožava održiv razvoj sporta, pogotovo sada tijekom pandemije, budući da su prihodi značajno pali. Piratstvo je problem koji se tiče svih vrsta sporta, a podaci su jako šokantni. Tu postoji doista jedna prava prijetnja. Primjerice, u sezoni 2018-2019. godine u Španjolskoj ligi smo imali otprilike jedan milijun ilegalnih prenošenja na društvenim mrežama. Prema jednom izvješću francuskog eh, Conseil d'Etat 2019. godine je gubitak iznosio oko 800 milijuna eura u Francuskoj zbog eh, piratstva na internetu. Vrlo je složeno za organizatore boriti se protiv toga, a pravna rješenja koje sada imamo su obično nedostatna. 90% vrijednosti sportskog događanja stvara se tijekom prijenosa živo i zbog toga imamo vrlo kratko vrijeme za djelovanje. Obično tijekom samo prvih 30 minuta e, događanja jer znamo da je kasnije privlačnost prenošenja mnogo niža. No, nažalost, znamo da sada na razini država članica imamo nedostatna sredstva i da imamo mnogobrojna prekogranična sportska događanja također, te je vrlo teško djelovati. Nadam se da možemo računati na podršku Europske komisije da nam kaže koje aktivnosti bi najbolje bilo poduzeti na eh, europskoj razini, a koje na nacionalnoj razini, te koja sredstva im služe na raspolaganju za pružanje podrške organizatorima. Želim zahvaliti izvjestitelju, te želim reći da sam otvoren i spreman na suradnju naših dvaju odbora, te se nadam da ćemo ostvariti najbolji mogući rezultat jer igramo zajedno. Gospodin Kolakušić. Hvala na engleskom. Dao bih jedan malo drugačiji pogled na situaciju sportskih prijenosa. Znači, sve do nedavno mi smo mogli pratiti sve sportove, košarku, hokej, nogomet, rukomet, na nacionalnim televizijama. Svim građanima je na taj način sport bio dostupan. Uveli smo nešto što je potpuno pogrešno a to je da smo dopustili da privatne kompanije putem paketa država kupuju prava. I što vam se onda događa? Znači jedna kompanija kupi vam paket za cijelu istočnu Europu za nogomet, druga kompanija za rukomet, treća kompanija za hokej. Vi da biste mogli kao građanin pratiti sve to, vi biste morali potpisati minimalno 5 do 6 paketa, što iznosi minimalno 500 eura mjesečno. Mi smo time u biti onemogućili građanima da uživaju u sportu, a znamo koliko sport svima nama znači. Drugi problem je, znači tu ću istaknuti tvrtku Microsoft koja je imala dakle svoja dva najvažnija proizvoda, to je Windows i Microsoft Office. Oni su bili toliko nezaštićeni da je toliko lako bilo širiti taj softver, znači vi ste po deset puta isti serijski broj mogli ukucavati i koristiti. Zašto? Zato što su se htjeli proširiti na sva tržišta i uništiti konkurenciju. Isto sada se događa. Bez ikakvog problema sve te tvrtke mogu napraviti takve vrste enkripcija koje niko ne može probiti. Ja to osobno znam zato što imam prijatelje softveraše koji su u Hrvatskoj napravili po nekoliko programa koje niko nikada nije probio niti ne može probiti. Mi moramo razlučiti, često se događa da te kompanije radi širenja svog utjecaja na tržište ne stavljaju niti dovoljnu ekripciju, niti dovoljnu zaštitu, a to bi mogle učiniti. Ali je temeljni problem jer smo mi omogućili građanima Europe da prate na nacionalnim televizijama sve sportove i sada su im mnogi sportovi nedostupni. Hvala. Thank you Mr. you have Hvala vam gospodine Kolakušić. Hvala vam gospodine Kolakušić. Gospodine Belja imate dvije minute. Mr. Breljev. Gospodin Breljev. Thank you very much. Hvala vam lijepa. Upravo zato što su sportska događanja toliko važna, kulturno gledano, važno je da ljudi imaju pristup njima, da ih mogu pratiti a ja ne smatram da bi ovo izvješće doista trebalo biti prioritetno za naš parlament i za naš odbor, zato što jako mnogo radimo na elektroničkim uslugama, eh, odgovornosti poduzeća i tako dalje. Da posjetim samo na to. Uvođenje novog prava za sportske organizatore je već nešto što smo pokušali tijekom rasprava prošle godine direktivi o autorskim pravima, ali nikad to nije došlo na razinu kompromisa i onda je to tijekom pregovora na razini trialoga isključeno iz teksta direktive. Bilo je mnogo negativnog djelovanja protiv tog izvješća kada smo to uopće pokušali učiniti, a čini mi se da nije opravdano danas već napraviti ovako jedno alternativno izvješće pregovori na međunarodnoj razini što se tiče zaštite organizatora i onih koji prenoše je sada nešto što je već deset godina u blokadi. A upravo zbog toga što je teško obrazložiti zašto stvaramo novo pravo za korištenje digitalnih usluga. Sportske organizacije koje imaju medijska prava naravno da imaju interes da da zaštite signale prenošenja, ali ne možemo stvoriti novo pravo od nule bez ikakve osnove u ugovorima. Mi moramo pričekati da se dovrše ovi ugovori koji su trenutno u tijeku prije nego što donesemo bilo kakvu odluku na europskoj razini. Konvencija iz Rima se također može koristiti i za korištenje u digitalnim sferama. To je nešto što već dobro radi kad se radi o zaštiti onih koji prenose takve sadržaje, a u trenutnoj situaciji sa krizom, s COVID-19 i sa ljudima koji ostaju kod kuće, svakako ima smisla da je došlo do povećanja u potražnji za sportske programe u svim vrstama medija i u svim našim oblicima. A to naravno znači onda i veće prihode za organizatore sportskih događanja. I stoga je to pitanje treba li im još i dodatne prihode osim toga, pitanje koje trebamo postaviti. Mislim da bismo se trebali sredočiti na učinkovitost postojećih mjera, da se ne događa geoblokiranje. Imamo uredbu o geoblokiranju koju je naš odbor, da, sada ću zaključiti, koju je naš odbor usvojio. Svojila uskoro ćemo ju ponovno procijeniti i onda moramo dati e, prednost e, pravednom pristupu svih građana na digitalne sadržaje. Hvala. Hvala. Gospodin Volkan, imate dvije minute. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Hvala gospodinu izvjestitelju. Doista ova rasprava o autorskim pravima ovdje u Europskom parlamentu, a i u vijeću, pa i na razini trijaloga, to je nešto što smo jako e, napeto vodili i istina je da kod 12a e, s kojim se predviđalo jedno takvo pravo, da je došlo do dosta e, različitih razmišljanja, da je nedostala studija o procjeni učinka, da smo bili pod vremenskim pritiskom i na kraju krajeva nije postao niti veliki interes za sve to, osim onih koji s time zarađuju novac. I mislim da je u ovoj trenutnoj raspravi da je važno podsjetiti još jednom na to. Dakle, bez dobre procjene e, o, učinku ne bismo trebali prenaglo djelovati. Mislim da bismo još jednom trebali sagledati kako prosječni e, ljubitelj sporta uživa u svom sportu na, na stadionu, a to je dakle uživo na licu mjesta. Tada smo 12a odbili iz nekih e, razloga koji su po meni opravdani. Primjerice, ako netko napravi selfie e, među fanovima na stadiju ili ako netko snimi recimo neku koreografiju fanova. Ja recimo sam e, jedan fan jednog takvog kluba i ako napravim takvu snimku volio bih je i nadalje moći podijeliti sa drugima. Te stoga se trebamo promijeniti da se to može i nadalje napraviti, da mora biti moguće da se stvaraju memovi od tog sadržaja i drugačiji sadržaj zato što je upravo sport jedan tako važan dio našeg života i zato što to ispada u tu kulturu e, ljubitelja sporta. A izvješće koje bi to onemogućilo, mislim da neće biti pravilno i da neće biti ravnoteženo izvješće. Evo tu ću zaključiti, zbog toga prije svega trebamo paziti na tu kulturu e, fanova, a ne samo se osvrnuti na komercijalne interese. Hvala. Hvala vam gospodine Volken. Gospodin Vos, imate jednu minutu. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. I prije nego što se ovdje počnu raširiti nekakve legende, taj prijedlog 12a je sve do samog kraja bio uključen u to. Imali smo za to većinu e, klubova e, koji su to podržavali. Dakle, interes postoji, ali mi smo to na kraju isključili iz e, direktive o autorskim pravima zato što to nije uže gledano autorsko pravo. I mislim da i zbog toga i postoji i dalje taj problem i mislim da stoga se isplati uh, na tome raditi i nije se radilo o tome da se male sekvence sadržaja ili koreografije uh, koje rade gledatelji i prenose. Nije se o tome radilo. Radilo se o tome da postoje, prenošenja koje se na različitim platformama prenose i to u cijelom trajanju uh, utakmice i da se s time podrivaju napori svih organizatora sporta. Stoga mislim da bismo o tome trebali razmisliti, to je problem i ja stoga smatram da se, bismo se trebali time baviti, ne bismo trebali e, zatvarati oči pred time. Da ne uđemo previše u e, tu kulturu fanova s time, ali da razmislimo o tome kako da oni koji imaju autorska prava, kako da oni onda isto tako mogu jamčiti e, prenošenje, a ne da to prepustimo piratskim platformama. I mislim da je dio kulture isto tako i to da zaštitimo tu razinu jednako kao što smo to napravili kod drugih pitanja, da naravno time onda možemo dopustiti takve kratke sekvence, takve kratke sadržaje. Mislim da, da se ovdje samo radi o jednom pitanju postizne teže. Hvala. Gospođa Stam iz komisije je tu s nama koliko vidim. Gospođo Stam, želite li preuzeti riječ? Ako se želite javiti, imate dvije minute. Dear madam, could you please press the speak button? Gospođo, možete li molim vas pritisnuti gumb za javljanje riječ? Evo, ispričavam se, hvala. Doista, kao što je nekoliko vas već spomenuo, e, postoji pitanje pravne zaštite sportskih organizacija koje je spomenuto e, tijekom e, pregovora o direktive o jedinstvenom digitalnom tržištu. U ovom kontekstu je komisija onda izdala jednu izjavu gdje je navela da žele procijeniti izazove koje imaju sportski organizatori u digitalnom okruženju, posebice pitanja vezana uz nelegalno prenošenje putem interneta sportskih događanja i doista e, je to područje sportskog organizatora vrlo specifično, to ste spomenuli, oni nemaju harmoniziranu zaštitu za autorska prava na području cijele Europske unije, a istodobno nekoliko država članica pružaju na razini nacionalnih zakona takve zaštite, a isto tako imamo i srodna prava koja mogu pružiti zaštitu za sportsko događanje u drugim dijelovima Europske unije. Od kad smo usvojili tu direktivu e, o autorskim pravima smo e, kao komisija radili sa tim sektorom sektorom, da vidimo koji su to izazovi i da procijenimo kako možemo riješiti te izazove. I mi u potpunosti shvaćamo da je digitalno piratstvo e, vrlo važno pitanje u tom kontekstu. Sportski, e, sportska događanja su različita, nisu identski sadržaj i stoga im to prenošenje nanosi veliku štetu. Isto tako nam je vrlo drago što Europski parlament gleda kako izgledaju te izazovi organizatora sportskog događanja u digitalnom okruženju, te će to izvješće biti vrlo važno za komisiju i to će biti uključeno u naše razmišljanje o tome. Jako se veselimo suradnji s Europskim parlamentom na tom pitanju te smo spremni pružiti i tehničku podršku. Također bih kratko spomenula ono što komisija radi u Dejectu što se tiče učinka e, korona krize na sportski sektor. To je nešto što je svakako važno za komisiju. A osim horizontalnih mjera koje imamo na europskoj razini, imamo i više sektorskih mjera gdje smo pojačali naša djelovanja kako bismo pomogli e, sportskim organizatorima i građanima ovdje tijekom krize. Radimo na provedbi e, programa Erasmusa za sport, drugih različitih okvira, a isto tako bih rado spomenula da studija o procjeni učinka korona krize na sportski sektor da je pokrenuta te da možemo očekivati rezultate te studije do kraja 10. mjeseca. Hvala vam lijepa. Hvala gospodin Džambacki. Želite li zaključiti? Ne, u redu. Onda samo da vam kažem da je usvajanje nacrta izvješća predviđeno za 16.11. Sada prelazimo na točku broj 10. Tu se radi o jačanju transparentnosti i integriteta u institucijama Europske unije, osnivanjem neovisnog tijela Europske unije za etička pitanja. Gospodin Sažune, imate riječ, izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. Još jedna točka gdje se radi o povjerenju nakon evo sada ovog pitanja umjetne inteligencije. Mi smo na samom početku našeg saziva počeli raditi na tome, pogotovo ovdje na razini našeg odbora Juri. I mislim da bismo trebali zaključiti ovo mišljenje sa jednoglasnošću oko svega onoga što možemo ovdje poduzeti. Ja vidim tu dvije točke, ali vrlo rado ću dodati još i druge točke sa kolegama iz Islama u Sijeni, ako ima daljnjih tema koje trebamo obraditi. Tu imamo kao prvo, jedno institucijsko pitanje što se tiče načina funkcioniranja e, procjene sukoba interesa te način odobrenja povjerenika za Europsku komisiju. To smo napravili na početku saziva i vidimo da se sada jako mnogo toga izmijenilo. E, europski zakonodavci mogu odrediti pravila, ali nisam siguran da europski zakonodavci trebaju i provoditi ta ista pravila. Naime, imamo različite instrumente koje možemo u tu svrhu osnovati, što bi nam omogućilo da na identičan način obrađujemo sve slučajeve. Primjerice ono što smo tražili od Thierrya Bretona nedavno, tijekom svog imenovanja da nam e, jedan dokument iz banke podnese kako bi nam dokazao da je prodao svoje udjele, a pritom smo druga dva povjerenika odobrili, a nismo ih uopće tražili iste dokumente, niti iste garancije i stoga bih ja rado da u jednom trenutku možemo te sve dosije obrađivati na jednak način tako što bismo imali nekakvu administrativnu kontrolu koja bi mogla se primjenjivati u svim e, postupcima, a da nemamo tu pretjerivanja, da nemamo instrumentalizacije. Ja ću vrlo rado saslušati mišljenja naših klubova u ovoj temi, a mislim da moramo ovdje ići dosta daleko kada se radi o stvaranju jednog neovisnog tijela kako bi zastupnici Europskog mogli odrediti pravila pod kojim će to tijelo raditi i mislim da tako i dobro funkcionira demokracija. Da, dakle, se ne pretvorimo u administratore, neku vrstu administracije, jer nemamo sredstva da tako obrađujemo sve dosije, niti možemo tako voditi političke procese. Druga točka koju svakako treba spomenuti to su sukobi interesa. Kod sukoba interesa radi se više o tome e, što se događa kad neko napusti neko javno mjesto, mm, od toga kada netko stupi na javno mjesto. Moramo gledati što se događa e, kada imenovanja prestanu. Jer tu osoba onda odnese sa sobom određene informacije koje zapravo ne bi inače imala. Tu imamo neke elemente na, kojima trebamo, na koje trebamo vrlo pripaziti kada neko preuzima nakon toga posao u privatnom sektoru. Dakle, tu, tu želim razgovarati prije svega s vama o sukobu interesa. Evo nekoliko riječi, a vi ćete mi sada reći što po potrebi trebam još dodatni, dodati u izvješće. Hvala, Stefan. Gospodin eh, Rivije, imate sada riječ na dvije minute. Hvala lijepa. Kao što je rekao Stefan Sežurne, ono što se dogodilo prošle godine ukazalo je na nesavršenosti sadašnjeg sustava i e, postojanje sukoba i interesa. Nažalost, bilo je tu mnogo manjkavosti, a odbor za pravna pitanja je tapkao u mraku i e, nije e, sasvim znao svoje nadležnosti, što je problematično. Što se tiče kandidata za mjesto povjerenika i eventualne sukobe interesa, e, e, govorilo se za jednu osobu da ne može postati evropska povjerenica zato što je imala u jednom času neke dionice. Isto tako i e, Odbor je najprije e, prihvatio mogućnost da Silvi Gular bude kandidatkinja za e, povjerenicu, ali nakon toga e, je na saslušanju ona nije prihvaćena. Dakle, tu, eh, da smo znali zapravo neke od tih pozicija, ne bismo eh, dopustili da ona prođe kroz tu vrstu eh, torture. U svakom slučaju, naš odbor tu nije bio na visini. Trebamo li pak, dakle, stvoriti novo tijelo? Osobno mislim da ne. Jer kada bismo taj zadatak dali nekom novom tijelu znači da bismo mi sami sebi oduzeli dio naših nadležnosti. E, mi moramo preuzeti našu odgovornost i usavršiti sustav. I to nije zato što smo jednom pogriješili da moramo odustati od naših nadležnosti. E, ne može se e, tijelo samo sebe ukinuti zato što je jednom času pogriješilo. Drugo, ja E, nisam zato da se stvaraju stalno nova tijela. Mislim da europski građani to ne žele, da im je dosta novih tijela. Svaki put to za sobom e, podrazumijeva novu birokraciju. Građanima je toga više dosta i e, misliti da ćemo riješiti problem tako što ćemo stvoriti novo tijelo, ne mislim da je to u redu. I za kraj, postoji već evropska administracija, jedno evropsko tijelo, a to je OLAF, koji raspolaže sa mogućnostima istrage. Trebamo li stvoriti nešto osim ovoga što postoji, e, to je stvar o kojoj trebamo razmisliti. Ja sam protiv. E, ja mislim da jednostavno treba definirati koje su nadležnosti odbora za pravna pitanja kako bismo izbjegli manjkavosti koje smo e, nedavno vidjeli. A isto tako treba ojačati suradnju, predlažem, između odbora Juri i Olafa. Jer bismo samo na izgled stvaranjem novog tijela riješili problem, ali bismo e, u osnovi donijeli više složenih situacija i zapravo bi to bilo na demagogija. Gospođo Wolters, izvolite. Imate dvije minute. Hvala. Da li me dobro čujete? Da, izvolite. Da li me čujete? Da, vidimo vas i čujemo vas. Izvolite. Ja mislim da je na odboru Juri da ima nadležnost da gleda o eventualnom sukobu interesa povjerenika. Moramo raditi na tome da povjerenici budu neovisni i da imaju sve etička obilježja koja su potrebna. Slažem se što onim što su kolege rekle. Jedino ne mislim da bismo morali preispitati korisnost tog postupka. Jednostavno trebamo učiti iz prethodnih pogrešaka. Ne bismo smjeli e, imati ispolitizirani e, postupak, barem tako to građani percipiraju morali bismo na neovisan i stručan način e, gledati na te e, kandidate. To je jedna mogućnost ili da budemo više proaktivni. Odbor AFKO je o tome govorio, dakle odbor koji je o tome već govorio. Ja osobno mislim da postupak mora biti vrlo stručan, ali izbor kandidata mora biti i dalje politički proces koji je u rukama Europskog parlamenta. Dakle, stvari treba dijeliti. Mislim da je to što predlaže odbor AFKO uravnotežen pristup. Hvala. Hvala, gospođo Walter. Susrećili ste mi se jer se držite e, dodjenog vremena. Gospodine Beck, imate dvije minute. E, nije se uključio. gospođo Obri. Hvala lijepa. Da, ovo je važna tema jer su e, članovi našeg odbora ljudi koji zaista mogu govoriti o sukobima i interesima i e, prošli smo kroz taj buran proces vezana za e, sukobe interesa i vidjeli smo da postoje dvostruka mjerila kandidati za povjerenika iz velikih e, europskih država, recimo kad netko ima puno dionica Amazona, trebao bi biti povjerenik za e, gospodarstvo. gospodarstva ili pak poslije slučaj Silvi Gular i iz etičkog razloga je onda on nju odbio parlament što samo ukazuje na to da naš sustav nije dobro funkcionirao. Naš odbor nije dobro funkcionirao. A sad smo vidjeli na koji način će se nastaviti sa povjerenicima za ključna pitanja kao što su trgovina i ekonomija. Mi nemamo nužno sve informacije. Nismo informirani o sadašnjim sudskim postupcima i svoj aktivi tih povjerenika mi jednostavno prosuđujemo na temelju informacija koju daju sami kandidati, a mm, da ne kažem e, dakle, da nemamo neovisne informacije, a još manje da nemamo nužno ni vremena da to napravimo. I na kraju klubovi zastupnika e, ispituju postoje li sukobi interesa za osobe koje su iz njihovog kluba zastupnika, što je samo po sebi sukob interesa. A osim toga nedostaje transparentnost, sve to radi se u isključenje javnosti. To sve postoji i ne samo kad se radi o e, povjerenicima. Recimo BlackRock je postao savjetnik Europske komisije, a oni su e, prvi najznačajniji ulagač e, kada se radi o fosilnim gorivima. I ono što je također paradoksalno, predsjednica Europske komisije koja mora jamčiti etičnost vlastitih povjerenika. Potrebno je dakle da imamo neovisnu etiku i da moramo neovisno e, proučavati e, na stručan način to vidjeli smo E, kako to postoji i kod e, međunarodnih tijela kao što su Transparency International. Da bi takve stvari funkcionirale, moramo zajamčiti da e, se analiza načini izvana, te da postoji mogućnost istrage. To je jedini način da se ulije više etičnosti i više povjerenja europske institucije. Hvala. Gospodin Lebreton, imate dvije minute. Hvala lijepa. E, ovo što vidimo je porazno jer e, odbor Juri nije uspio otkriti sukob interesa budućih povjerenika iz dva razloga. S jedne što nemamo stručnu mogućnost da i tehničku da provjerimo ono što nam povjerenici daju, oni sami podastiru podatke. A drugi razlog je da je cijeli postupak u potpunosti ispolitiziran šteta što vas moram podsjetiti, iz političkih razloga smo jednog kandidata, zato što je bio blizak Orbanu iz Mađarske, odbili, a nije bilo sukoba interesa, a s druge strane dopustili smo kandidaturu gospođe Gular sa svim poznatim nam posljedicama koje su itekako oslobili odbor za pravna pitanja. Drago mi je dakle da se piše ovo izvješće Ehm, autor izvješća je gospodin Sežurne i da se može stvoriti novo tijelo koje bi provjerilo postoji ili ne postoji sukob interesa. Ne mislim da zbog toga trebamo oduzeti konačnu odluku iz ruku odbora za pravna pitanja. Dao bi tijelo trebalo provjeriti sve dosije, nama ih prenijeti i temeljem njihovog zaključka ćemo dati ili ne dati zeleno svjetlo kandidatu. Ali, kažem, mislim da u konačnici završnu odluku treba donijeti odbor za pravna pitanja. Rado ću surađivati na radu na ovom, ovom pitanju. Gospodine Kola Kušić, izvolite problema. Jedan problem je što Odbor za pravna pitanja nema ovlasti koja bi morao imati prilikom odlučivanja da li postoji sukob interesa ili ne. Ako ćemo osnivati novo tijelo, znači mi ćemo njemu morati dati nove ovlasti. Zbog čega ne bismo dali te ovlasti tijelu đuri koji već postoji? Drugo, znači to etičko povjerenstvo njemu bi se dalo u nadležnost da odlučuje da li je zapošljavanje nakon rada u Europskoj komisiji znači sukladno ovoga nekim etičkim i moralnim pravilima. Znači ta, to postoji u pravu. U pravu postoji to u radnim odnosima, zove se zabrana konkurencije. Znači gdje radnik potpisuje ugovor sa svojim poslodavcem da neće određeno vrijeme, šest mjeseci ili godinu dana raditi na nekim određenim poslovima. Međutim, s druge strane poslodavac mu se obvezuje isplaćivati punu plaću za cijelo to razdoblje. Znači mi ukoliko to želimo, mi ćemo morati isplaćivati plaće tim osobama ako im želimo zabraniti da rade u nekim privatnim kompanijama koje su povezani sa područjem u kojem su radili. Hvala. Thank you very much. Ms. Melchior. Hvala, gospođa Melchior. Ne, oproste, najprije gospođa Tusen. Hvala lijepa. Danas govorimo o temi koja je zaista izuzetno bitna. Svi smo vidjeli e, ograničenja načina koje smo radili kako na početku našeg mandata, tako i prošlog tjedna. Pitanje je sad kako se trebamo organizirati. I zaista mislim da je potrebno da imamo jedno visoko tijelo, kao što je rekla gospođa Obri. Koja će radi, to tijelo će raditi ne samo na kratkoročnim, već i na dugoročnim pitanjima. Mi smo govorili ovdje kada smo se bavili pitanjima prodaje dionica, da e, neki sukob interesa se može pojaviti ne samo prije nego što neko stupi na dužnost, već i za vrijeme te dužnosti kao i poslije. Dakle, moramo paziti da nema previše revolving doors, dakle prelaza iz jedne e, firme, iz jedne dužnosti na drugu. I e, moramo također paziti kako radimo kako bismo imali puno povjerenja u visoke dužnosnike za vrijeme dok su na toj dužnosti kao i poslije. Visoko tijelo mora imati mogućnost istraga jer mi e, trebamo imati povjerenja u dobru volju e, onih kandidata za povjerenike koji će podatke dati bona fide, ali moramo moći i istražiti vjerodostojnost. Još jedna stvar koja mi se čini e, važnom, moramo paziti da zaštitimo zviždače po pitanju sukoba interesa. E, moramo moći zaštititi ljude, ne kako bi oni mogli lažno klevetati, već kako bi se omogućila transparentnost i etika za vrijeme cijelog postupka. E, rado ću surađivati s izvjestiteljem. Hvala i sada kao posljednja gospođa Melkior. E, hvala i ovo što smo čuli do sada je vrlo značajno. Svi su komentari bili dobri. Mislim da ovdje na ovom odboru postoji frustracija oko samog postupka, a to je vezano zato što nemamo istražne ovlasti koje bi nam bile potrebne kako bismo imali odgovarajuće utemeljene odluke. Da, e, mi moramo raditi na temelju povjerenja u kandidate koji će dati svoje e, podatke. Mi smo političari, nije na nama da e, vodimo istrage ili pak da se oslanjamo na e, vanjske suradnike čije motivacije ne znamo. Mislim da neki od kolega zaista ne čine uslugu ovoj instituciji kada kritiziraju sam postupak. Naročito kada govore o slučaju Silvi Gular. Kao što znate, donesene su dvije odluke na ovom odboru koja se temelji na njezinoj e, deklaraciji, a nadalje došli su u igru i odluke nadležnih odbora vezano za E, pismo e, mandata predsjednice komisije. Dakle, to su bile dvije stvari. A e, ispostavilo se da to što nije prihvaćen jedan kandidat za povjerenika na temelju jednih razloga ne znači da je naša odluka bila kriva. Ono što moramo osigurati da je da ne bude bespotrebne politizacije tog postupka, ali e, imenovanje e, povjerenika je politički postupak i radimo dvije stvari. S jedne strane postoji deklaracija o financijskim izjavama, dakle financijska karta o kojoj odlučuje naš odbor, a s druge strane donosi se politička odluka da li parlament u cjelini, odnosno odbori koji trebaju raditi s tim e, povjerenikom, imaju povjerenja u tog kandidata. To su dva odvojena postupka i ne smijemo ih e, pobrkati. Hvala gospodin Sežurne. Hvala lijepa na svim ovim primjedbama. Počet ćemo raditi na tim temama. Primijetio sam i kontradikcije u ovom što sam čuo. E, treba dakle ili dati odboru Juri nove nadležnosti kako bi mogao odlučivati i e, istraživati ili ćemo pak neovisnom tijelu dati mogućnost da e, obrađuje te dosije. O tome će se raditi, imamo o tome svoje mišljenje, o tome ćemo razgovarati kad budemo surađivali u sljedećim tjednima. Hvala lijepa, želim vam puno sreće s tim izvješćem. Ima li sada netko što reći pod razno? Nema. Dakle, prvo priopćenje, glasanje je zatvoreno, rezultate ćete dobiti putem e-maila. Sljedeći sastanak našeg odbora u ponedjeljak 26. i e, utorak 27. listopada. Zahvaljujem prevoditeljima na dodatnih 5 minuta.